u Institutu za poljsko-ruski dijalog. E, a inače je obrazovan na Poljskoj član Poljske akademije znanosti. Gospodine Adamski, imate riječ. E, vielen Dank. E, sehr geehrter Herr Vorsitzender, Hvala lijepa, e, cijenjeni gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Velika mi je čast dobiti priliku izložiti svoje stavove pred e, ovim skupom, moje stavove o istočnom partnerstvu. Riječ je o platformi za demokraciju, stabilnost, a pogotovo za vladavinu prava. Istočno partnerstvo je bez e, sumnje vrlo razumna, dobra inicijativa koja nam omogućava promovirati naše interese i podržati naše istočnoevropske partnere. Istočno partnerstvo naravno omogućuje kontakte između europskih političara i lidera istočnih zemalja. Možda je to najbolje što u trenutačnim okolnostima možete predložiti. Međutim, s druge strane, istočno partnerstvo nudi jako malo, s obzirom kakva su očekivanja društava ovih zemalja, dijelom e, zbog e, skromnih financija, a dijelom zbog e, izostanka političke volje, odnosno kapaciteta da se ponude neka konkretna rješenja, što bi bilo i poželjno iz perspektive društava zemalja istočnog e, partnerstva. Mislim prvenstveno recimo na problem viza. Inicijativa, po mom mišljenju, e, isto tako e, nije dovoljno prisutna, nema dovoljno velike vizibilnosti u ovim zemljama. Nitko s obzirom na svega nekoliko stručnjaka i političara zna što zapravo predstavlja istočno partnerstvo. E, čak šta više, e, građani imaju vrlo malo saznanja i o tome što je slobodno trgovinsko područje e, a da ne govorim o nekim drugim aspektima europskih politika. Utjecaj istočnog partnerstva je za ovu regiju vrlo mali, ali dijelom je to posljedica interne situacije u ovim zemljama. Istočno partnerstvo postoji već pet godina. Međutim, kroz to doba ove zemlje nisu postale ni demokratičnije, ni stabilnije. Čak mislim pritom i na one koje se žele približiti Europskoj uniji, a to su Ukrajina, Moldova i Gruzija. E, Ukrajina je lansirala neke ekonomske reforme, ali razina demokracije još je niska jer nisu pokrenute neke mjere koje bi riješile problem korupcije i vladavine prava. Dame i gospodo, situacija je po mom mišljenju predvidljiva jer ne bi smo smjeli ne učiniti ništa. Istočno partnerstvo međutim može biti uspješno samo ako dotične zemlje, zemlje istočne Europe uvedu vladavinu prava i poboljšaju javnu upravu. Prvenstveno ograniče e, korupciju. E, jer to su uvjeti za uspješnost reformi. S obzirom, na financijske okvire, Europska unija ima samo dva instrumenta koji koja bi mogla e, možda promijeniti situaciju istočnog partnerstva. E, prvo, e, može se iskoristiti jedno slobodno, produbljeno trgovinsko područje. Čim to bude realizirano, osjetit će se povoljne posjetice na svakodnevni život ovih stanovnika. Provođenje DCFTA, dakle produbljene slobodne trgovine, to bi dovelo i do veće vladavine prava, jer ovaj instrument se može koristiti i u svrhe uvjetovanosti, e, na primjer e, kao uvjet da se pusti Timošenko iz zatvora i slično. Drugo što bi Europa mogla postići je ukidanje viza. Dakle, pitanje viznog režima je jedinstveno u tom smislu što bi na taj način naši standardi i najbolje prakse, pa čak i mentalitet mogli naći odjeka u tim zemljama. E, putovanje bez vize je vrlo privlačno iz perspektive stanovništva. E, jer vize, kao što znamo, ne štite Europsku uniju ni na koji način. One ne služe svoje svrsi, e, ne služe nas u zaštiti od prekograničnog kriminala. Ono zbog čega su one korisne je samo to da priječe putovanje, na primjer, e, studenata, a ne sprječavaju ilegalnu imigraciju. Dame i gospodo, bez detaljnog znanja teško je procijeniti uspjeh prve platforme bez detaljnih podataka. Kao što sam rekao ranije, akcije, program, inicijative Europske unije e, u okviru prve platforme nisu dovoljno vidljive. Istočno partnerstvo ima taj problem što postoji čitav niz ciljeva. E, organiziraju se brojne konferencije, a trebali bi se skoncentrirati na ključne ciljeve, ključna pitanja. A ona su borba protiv korupcije, odnosno konkretne mjere za borbu protiv korupcije. S tim u vezi za ilustraciju ću vam primjer Ukrajine. U Europskoj uniji za razliku od Europske unije, mito je način da se nekome nešto plati, plati za uslugu. Dakle, to je e, prihod zarada dužnostnika, e, dužnosnika, njihova naknada za usluge koje obavljaju. Inicijativa Europskog partnerstva bi se stoga trebala usredotočiti prvenstveno na borbu protiv korupcije i na konkretne mjere koje će pomoći pri uvođenju vladavine prava što je preduvjet za svaki napredak u istočnoj Europi. I najzad e, dozvolite nekoliko riječi o e, Rusiji kao što je predsjednik rekao, ja radim za Centar za dijalog i razumijevanje između Poljske i Rusije i bio sam koautor jednog izvješća u kojima se iznose mogućnosti suradnje Rusije sa Europskom unijom u okviru istočnog partnerstva. Ono što je bilo vrlo interesantno je da je to E, izvješće sastavljeno od strane e, ruskih stručnjaka i mi smo dodali da su ciljevi novih odnosa stvaranje novog ekonomskog područja i mogućnost približavanja e, ruskih zakona na neki način europskom akiju. Rusija bi mogla tražiti sličan status kao što imaju Norveška ili Švicarska. Eto, to je pisano prije nekog vremena, međutim u međuvremenu se situacija promijenila. Rusija vrši ogroman pritisak na Ukrajinu i na druge zemlje istočnog partnerstva koje žele potpisati sporazum o slobodnoj trgovini. Međutim, ja mislim da ova politika nije učinkovita, da ne daje rezultata. Ruski političari koji vrše ovaj pritisak E, njih se može možda na neki način doživiti kao e, utemeljiteljima i kao onima koji su zaslužni upravo za europsku integraciju istočnih e, zemalja. Treba naći načina da se ove zemlje zaštiti od tog ruskog pritiska, ali Istovremeno mislim da trebate vrlo ozbiljno porazmisliti o tome kako privući Rusiju bliže Europi, kako je uvjeriti u potrebu suradnje u potrebu prihvaćanja najboljih praksi Europske unije, najboljeg zakonodavstva Europske unije. I mi smo u tom smislu iznijeli prije dvije godine neke prijedloge. Evo ja vidim da mi je vrijeme pomalo ističe, pa ću ovdje stati i zahvaliti vam na pozornosti. Hvala. Hvala ti na vrlo zanimljivim idejama koje nas navode naravno na razmišljanje. A sada riječ ima gospodin Sutela koji će govoriti o gospodarstvima u tranziciji i izgledima za konvergenciju s Europskom unijom. Gospodin Sutela je izvareni profesor Pariške škole za međunarodne odnose i bio je suradnik zaklade Carnegie e, za Rusiju i Euroaziju. Isto tako objavio je čitav niz e, radova o integraciji i tranziciji u postsovjetskom razdoblju. Izvolite gospodine Sutele, imate riječ. Hvala predsjedniče, dame i gospodo, kao ekonomist ja ću se kratko osvrnuti na E, poticaje i ekonomski rast. Svi znamo da su poticaji koje je, su ponudili izgledi članstva u Europskoj uniji, NATO-u, OECD-u bili i kako e, važni za provođenje ekonomskih e, politika u tranzicijskim gospodarstvima 90. godina i to u onim zemljama gdje smo razumno gledajući mogli ponuditi izgled mogućnost članstva u ovim organizacijama. Međutim, naša pozicija je bila uvijek slabija kad je riječ o poticajima koje smo bili u stanju ponuditi onim narodima, onim nacijama koje u nekom razumnom roku ipak ne bismo mogli vidjeti kao članovima ovih organizacija. Jer naravno ove organizacije su ono što definira e, pojam Evropljana pripadnika EU uniji danas. Program istočnog partnerstva Poticaj koji se u okviru tog partnerstva mogu ponuditi su možda relativno skromni. Moramo se naime prisjetiti da e, mnoge od naših zemalja partnera koje su koristili ove poticaje, da su oni na neki način, da su se usavršili u ovoj igri e, korištenja poticaja. A ti isti poticaji, e, budimo realni, nisu možda najbolji. Nekoliko riječi o ekonomskom rastu i modernoj teoriji ekonomskog e, rasta, ako dozvolite budući da mi je to struka. Mudrost počinje ondje gdje smo u stanju napraviti razliku između dvije ekonomije. One koje već uspješno funkcioniraju, to su zemlje članice OECD-a i one koje zapravo nude svojim građanima nisku zaradu i te prihode još onda k tome distribuiraju na nepravičan način. Ekonomije se razvaje, razvijaju na temelju inovacija. Inovacije su važne, ali inovacije su skupe. Stoga učinkovite ekonomije kao što su naše e, rastu polako. Neučinkovite ekonomije s druge strane mogu rasti brzo ako su se voljne adaptirati. E, bolje tehnologije, su nešto što one mogu koristiti one se naime oslanjaju na one tehnologije i inovacije koje su već iskušane u drugim zemljama i upravo zahvaljujući tome su zemlje poput Japana i Koreje brzo rasle. To je slučaj i razlog, uzrok brzog rasta Kine danas i određenog broja zemalja u Africi. I mislim da će i u Africi neke zemlje upravo zahvaljujući ovome brže rasti u skoroj budućnosti. Dakle, to je mogućnost dostizavanja brzine rasta koja leži u mogućnosti nekih zemalja da se brzo prilagode i iskoriste dostignuća drugih. Međutim, nisu sve siromašne zemlje u situaciji da rastu brzo. Ako e, neke od njih, e, e, kao neke od njih kao što su e, to bile nekoć e, Rusija, Kina i Indija. Ima više razloga za to. Vrlo često je nemogućnost da se sustigne da se uhvati korak posljedica političke nesigurnosti, građanskih ratova ili možda, kao što pokazuje znanost, e, iz razloga koji sežu duboko u povijest. Pitanje je vrlo osjetljivo e, jer je riječ o razlici između predrasudama i konkretnim saznanjima. Negdje naime predrasude su te koje spriječe korištenje modernih znanstvenih dostignuća. Dakle, ne sve zemlje za koje bi mi željeli da sustignu, da uhvate korak sa razvijenima, su u stanju to učiniti zbog određenih okolnosti. Ono drugo što e, slijedi i što je od direktne važnosti za ovaj sastanak je da Institucije koje su pogodne za ekonomiju koja raste zahvaljujući institucijama, e, inovacijama su možda različite od institucija koje su potrebne za ekonomije koje hvataju korak, koji dostižu. Dakle, razlika o institucijama i to moramo imati na umu kada nudimo poticaje društvima za koja želimo da nas sustignu. Razlog zbog kojeg želimo da oni uhvate korak s nama je vrlo jednostavan. Rast svjetske ekonomije je zapravo zbir rasta ekonomija koje se temelje na inovacijama i ekonomija, rasta ekonomija koje nas sustižu. No tu je jedan problem koji se pojavljuje i na kojem moramo skrenuti pažnju. Postoji problem svačanja pristupa tržištu i mobilnosti kao ključnim metodama koje moraju biti u temelju naših potica koje nudimo e, susjedima za koje želimo da nas sustignu, da nam se približe. Pristup tržištu je sam po sebi jasan i meni je vrlo često e, čudno, iako je možda to politički razumljivo, da se ponekad e, ponašamo e, kao da nas brinu posljedice pristupa tržištu naših susjeda. Iako su oni za sada vrlo skromni ponuđači robe i usluga na tom tržištu. Mobilnost je isto tako sama po sebi e, jasna. Prethodni govornik se toga dotakao kad je govorio o studentima, stručnjacima e, koji su od posebne važnosti za koncept mobiliteta. No valja biti oprezan, e, i to je moje uvjerenje, kod nuđenja poticaja koji idu u smjeru institucija i aproksimacije zakonodavstva. Prvo, e, u pitanju je kredibilitet privlačnosti Unije. E, privlačnost Unije nije jednaka kao što je bila prije možda 20 godina. Nadalje, e, znamo kakav je teret prošlosti Znamo kako je ekonomska logika Znamo da su prihvatljive institucije za razvijene ekonomije drugačije od prihvatljivih institucija za ekonomije koje tek trebaju dostići razinu razvoja razvijenih ekonomija. Dakle, E, ove dvije vrste ekonomija gospodarstava traže različite institucije. Ovo je složeno pitanje, ali ga valja imati na umu kao polaznu točku. E, najgora situacija je kada postavljamo uvjete za koje od početka znamo da ih neće biti moguće ispuniti. Dakle, upuštamo se u jednu igru uvjetovanosti koja najčešće ne dovodi do pozitivnih rezultata. Uvjeti koje namećemo za početak moraju biti realni, moraju ih se moći provesti i u konačnici ispuniti. A što se tiče konkretnih sadašnjih poticaja, ne mislim da više za više, da uvjet više za više, da je on dostatan. E, naime, mora postojati i mogućnost manje za manje s druge strane ako imamo više za više, a takva pojednostavljena schema za sada nije dovoljna ni dobra. Hvala. sada ćemo čuti gospođu Stuart, ona je zamjenica ravnatelja Istočno-Evropskog odjela Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove. Imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem na mogućnosti da vam se danas obratim. Govorit ću o multilateralnoj dimenziji istočnoevropskog partnerstva. Počet ću e, osvrtom na četvrtu platformu ovog istočno istočnoevropskog partnerstva, a tu ću se koncentrirati na ulogu civilnog društva u istočnoevropskom partnerstvu. Što se tiče kontakata između ljudi e, na područjima kao što su e, obrazovanje, istraživanje i tako dalje. Instrumenti koji su e, izabrani su uglavnom prikladni. Što je također nešto što nas danas zanima, barem prema naslovu ovog saslušanja. U biti jedini način da se izmjeri utjecaj ovih kontakata je reći da su ti efekti pozitivni jer od 2009. od starta istočnog partnerstva vidljiv je trend da se E, da, se, e, da su sredstva kojima se financiraju ovi sektori, sektori sve veća. Dakle, sredstva koja su na raspolaganju su sve veća i to je nešto što treba pozdraviti. Ali ja ću pokušati otići korak dalje od ovakve procjene. U stvari kontakti između ljudi su teško mjerljivi jer to se, tu se radi o individualnim iskustvima, a bitni dijelovi, odnosno proizvodi ove platforme su često neuhvatljivi. Dakle, na toj razini procjene naših utjecaja, odnosno našeg efekta, radi se o tome dakle da pojačamo potencijal te platforme. Prva mogućnost za to bila bi nešto što su već moji prethodnici spomenuli, a to je e, pitanje liberalizacije viza, odnosno veće mobilnosti. Dakle, ta tema liberalizacije viza za stanovništvo naših partnera na istoku je vrlo važna. Druga stvar je, to je platforma gdje je moguće usmjeriti se na nevladine, ne administrativne, ne birokratske e, primatelje. Ako se fokusiramo na kulturu, a radi se o politici koja ima veze sa kulturom, ako hoćemo biti uspješni mislim da se radi o tome da iznađemo načine da surađujemo izvan tih administrativnih e, kategorija nadalje može se postići da građani tih zemalja istočnog partnerstva počnu E, imati kontakte sa građanima Europske unije u mladoj, e, u, ranoj životnoj dobi, što, je što bi za njih bilo od velike važnosti, što bi povećalo njihovo znanje stranih jezika u tim zemljama koje je vrlo često vrlo ograničeno. A u tom, e, u toj životnoj dobi je lako poticati takve kontakte. Nadalje, načini informacije građana tih zemalja o njihovim mogućnostima unutar ove četvrte platforme, kao što je već spomenuto, a istočno partnerstvo nije baš jako dobro poznata tema u ovim zemljama. I konačno, e, morali bismo se koncentrirati na činjenicu da partneri koji su uključeni u ove projekte kroz stipendije i na druge načine također daju svoje doprinose jer oni mogu biti izvor informacija za Europsku uniju, na primjer o životu u ovim zemljama. Dakle, kontakti sa tim ljudima e, bi morali funkcionirati kao dvosmjerna ulica. Zamoljena sam da govorim o ulozi civilnog društva i o e, i mislim da mogu reći da je ta uloga e, daleko izraženija unutar e, istočnog partnerstva nego što je bila prije i to je e, vrlo pozitivna činjenica. Najvažniji instrument za povećavanje uloge civilnog društva je jedna reforma civilnog društva, a to je podijeljeno na tematske radne skupine i međunarodne platforme. A uz to nedavno je kreirana, odnosno stvorena i peta platforma, što je jedan zanimljiv razvoj jer je indikacija da je civilno društvo u ovim zemljama e, smatraju, smatra e, ovaj dijalog neophodnim dodatkom. E, civilno društvo postaje u tim zemljama sve više institucionalizirano i e, od, i svjedoci smo razvoja od ad hoc e, sudionika prema stalnom sudioniku u tom dijalogu. Mislim da postoji jedan cijeli niz vrlo korisnih efekata ove platforme. Mislim da e, je to postalo sve veći, sve važniji i važniji mehanizam dobivanja povratnih informacija za e, Europsku uniju. E, organizacije civilnog društva unutar zemalja istočnog partnerstva su važan sugovornik u kontekstu e, Republike Bjelarus osobito akteri civilnog društva koji su uključeni u te platforme iznimno su aktivni i imaju veliku ulogu u našem dijalogu sa Republikom Bjelarus. teksta istočnog partnerstva su se na neki način svela na na jednu kompartalizaciju koja dovodi do situacije gdje pluralizam e, mišljenja i aktivnosti može patiti, može ne, ne, e, ne doživjeti optimalni razvoj. Tu postoji i opasnost da način kako nas da, da e, se na to unutar zemalja istočnog partnerstva gleda kao na neku, neki produžetak delegacije Europske unije u u tim zemljama. Sve, svi ti izazovi, mislim, zahtijevaju od nas, traže od nas jednu fleksibilnost A što se tiče uključivanja dionika e, iz civilnog društva, moja konačna opaska bi bila ne gubiti iz vida dionike iz civilnog društva u našoj daljem dijalogu sa e, zemljama istočnog partnerstva. Hvala lijepo. A sada riječ ima gospodin Ljubašenko, predavač i bloger. I gospodin Lukašenko, Ljubašenko se bavi e, istraživanjem u području povezanosti i korištenja novih medija. Izvolite. Hvala vam. Dame i gospodo, iznimna je čast za mene da mogu sudjelovati na ovom saslušanju i da imam priliku predstaviti vam svoje ideje. Nedavno e, sam se bavio utjecajem novih tehnologija na društvene političke procese i o tome ću vam i danas govoriti. Pripremio sam e, jednu kratku prezentaciju i dopustite mi da krenem s pitanjem zbog čega je pitanje medija i njihovih utjecaja na političke procese u zemljama istočnog partnerstva toliko bitno. Najprije bih htio reći da internet je stvarnost e, političkih e, situacija u postovetskim zemalja. Internet je vrlo brzo ušao u te zemlje, imate na prezentaciji podatke i vidite koji utjecaj ima na svaki aspekt našeg svakodnevnog e, života, dakle Twitteri, blogovi, vijesti, sve to utječe na naš život. I sve to vrijedi i za zemlje istočnog partnerstva. Moje mišljenje e, da politika Europske unije prema zemljama istočnog partnerstva moraju biti više orijentirane i ono što nedostaje je zapravo neposredan kontakt s društvima tih zemalja. I mislim da su nove tehnologije mogućnost koja može pomoći u unapređenju komunikacije. Dakle, i izvan vladinih birokratskih razina, kao što je spomenula i kolegica Stewart. Molim vas da promijenite slajd. Kako novi mediji utječu na stvarnost? Naravno, mm, ne bismo trebali biti previše optimistični, no opet s druge strane specifičnost takve komunikacije jednostavno dovodi do veće transparentnosti, postaje teško ili čak nemoguće za vladu kontrolirati eh, tijek informacija Internet je u postsovjetskim državama postao prostor e, gdje društva koja žive u državama koje imaju djelomično slobodne medije, da ipak pronađu informacije o događajima koje vlade nastoje sakriti od građana. Isto tako, mediji preko kojeg se čuju glasovi oporbe, glasovi političara koji ne dospjevaju u mainstream medije. Isto tako, novi mediji podržavaju razvoj novih e, pokreta i imamo jako puno primjera takvih aktivnosti. S druge strane, znamo da tehnologija ima i svoje tamne strane. E, vlada sad ipak ima mogućnosti kontrolirati internet i to u mjeri u kojoj do sada to nije bilo moguće. Dakle, ne možemo imati samo jednu crno-bijelu viziju utjecaja novih tehnologija, zato što postoje stvari koje nisu toliko očite, na primjer fragmentacija javnog mišljenja, pojava novih medija uglavnom e, donosi i nedostatak zajedničke, e, zajedničkih informacija, te i fenomen selektivizma. Dakle, kad politička aktivnost uđe u sferu interneta, i to je nešto e, što je na slajdu možete vidjeti, možda će vam biti jasnije. Dakle, to je e, jedan oglas koji je objavljen na, e, koji se pojavio na internetu u Ukrajini. Mediji naravno olakšavaju komunikaciju i kreacija društvenih mreža uglavnom su prekogranične prirode. To znači, zapravo to nam nudi mogućnost da se poboljša komunikacija između društava postsovjetskih zemalja. No, to, molim vas da promijenite slajd, dakle tu e, ruske tvrtke profitiraju, popularnost društvenih mreža. Ako pogledate zemlje e, istočnog partnerstva kroz perspektivu interneta, vidite da to nekako je dio ruskog segmenta interneta. Istovremeno, nema mnogo novih medijskih projekata koji su nastali u zemljama istočnog e, partnerstva i koji su postali popularni preko granica. Tako da nema puno platformi koje su nastali upravo u zemljama istočnog partnerstva. Molim vas da promijenite slajd. još jedno važno pitanje. E, zašto građani uglavnom koriste e, platforme, dakle, necenzurirane necenzuriranih medija. Nažalost, nemamo podataka o Moldovi i Armeniji. Dakle, podaci nisu potpuni. No, ako se vratimo na glavnu temu, u ovom trenutku se suočavamo s pojavama novih linija razdjelnica u cyber prostoru. Po meni najzabrinjavajuća pitanje se pojavilo prošle godine na jednoj konferenciji. Dakle, pregovaralo se o uredbama o telekomunikacijama i dakle pojavila se linija koja razdjeljuje Ukrajina i Azerbejdžan su e, jedine zemlje koje su potpisale te ažurirane propise, dakle u skladu sa stavom e, Ruskom federacijom, a druge države, Bjelarus, Moldova i Gruzija su ostale izvan tog kluba e, zajedno sa SAD-om i zemljama članicama Europske unije. To naravno nije nikakav dokaz totalitarnih tendencija u tim zemljama no šalje znak o potencijalnim problemima u području konvergencije sa europskim normama i standardima u tim područjima. Zato što e, konvergencija s propisima o informacijskom društvu je također u agendi e, istočnog partnerstva. To sve može dovesti do pojave novih regulatornih e, režima u zemljama istočnog partnerstva, što bi moglo osi ugroziti e, slobodu komunikacije i slobodu izražavanja u toj regiji. Nekoliko prijedloga i nekoliko ideja što bi Europska unija mogla učiniti po tom pitanju. Najprije mislim da e, razvoj informacijskog društva mora biti više među prioritetima e, na agendi istočnog partnerstva. Zatim, trebalo bi poticati te zemlje, te njihove e, susjede da razmjenjuju iskustva u području e-upravljanja, e-vlade, a mislim da je to jedan od najvažnijih instrumenata za uvođenje transparentnosti u sustav javne uprave. Isto tako, javna diplomacija treba iskoristiti mogućnosti koje nude nove tehnologije. Postoji potreba da se uloži u istraživanje o online komunikaciji kako bismo dobili e, sveobuhvatne i potpune podatke i imali čvrste temelje za takve aktivnosti. Kratkoročno, ključno je podržati postojeće i neke nove e, prekogranične medijske projekte. Na sljedećem slajdu ćete vidjeti jedan e, interesantan primjer takve platforme. E, ovu platformu su stvorili poljski studenti Eastbook EU. Objavljen je na četiri jezika. Takvi su primjeri vrijedni naše pozornosti i naše podrške. Dugoročno moramo raditi na razvoju e, dugotrajnog e, pristupa kako bismo olakšali komunikaciju između društava zemalja članica. No, to je tema za jednu drugu raspravu. Hvala vam puno na pozornosti. Hvala vam. Hvala vam na e, vašem izlaganju. Sada bih dao riječ kolegama koji su se javili za riječ, a onda ću vratiti riječ našim izlagačima. Moramo biti četiri se govorni, četiri se zastupnika javilo za riječ, u redu moramo biti onda malo brži. Gospođa Klumberg. Hvala vam Hvala vam na ovim interesantnim prezentacijama. Htjela bih eh, pitati Susan Stewart. Govorili ste puno o civilnom društvu i mislim da to jako dobro eh, zvuči da je došlo do učinka na civilno društvo, iako je drugi govornik eh, napomenuo da nedostaje neposredni kontakt. No možete li reći nešto o učinku na sigurnost, kako ljudi doživljavaju Europsku uniju, te je li došlo do promjene u tom stavu? Je li to partner za suradnju ili možda neprijatelj? Što mislite, koje bi bile opće implikacije za e, europsku sigurnost? Gospodin Plenković. Hvala lijepa gospodine e, predsjedniče odbora. Zahvaljujem našim izvjestiteljima i njihovoj ekspertizi o stanju istočne ono što bi me zanimalo je kada bi oni bili u prilici biti na poziciji šefova i država šefova vlada i država članica eu u vilniusu s obzirom na analizu da su rekli da je ovo specifično partnerstvo gdje Eh, se ne nudi ista vrsta europske perspektive kao onim zemljama u tranziciji koje su tijekom proteklih twenty godina postale članice eu kako bi oni pokušali održati ovu političku i gospodarsku dinamiku razvoja odnosa europske unije sa zemljama koje su najbliže susjedstvu uniji danas koje imaju vrlo velikog i utjecajnog susjeda o čemu smo govorili prošloga tjedna na plenarnoj sjednici u Strasbourgu, a to je Ruska federacija i s obzirom na posebne okolnosti, te malo detaljnije kako vide razvoj multilateralnog dijaloga između Europske unije i ovih e, istočnih partnera, te da li smatraju da su financijska sredstva koja su predviđena u idućem višegodišnjem financijskom okviru za istočno partnerstvo dostatna da zadrže takvu dinamiku odnosa da politički utjecaj europske unije na zbivanja u tim zemljama bude na odgovarajućoj razini. Hvala vam. Impresioniran sam. Ti, zapravo začuđen sam što je spomenuta naša politika definiranja uvjeta za istočno partnerstvo. Ponekad je te uvjete vrlo teško ili nemoguće ispuniti. Volio bih čuti nešto više o tome od naših gostiju. I moje pitanje, trebalo, trebali, bismo li trebali praviti razliku između različitih e, zemalja istočnog partnerstva, te definirati uvjete koji su primjereni za svaku zemlju posebno. posebno. Naravno, postoje razlike između tih zemalja. nekim zemljama možemo postaviti ambicioznije e, uvjete, a s nekima možda bismo trebali biti malo strpljiviji. Zanima me koje je vaše mišljenje o nedavnim dokazima pritisaka Rusije na Ukrajinu i Moldovu te Armeniju a vjerojatno i Gruziju od pokušaja da odustanu pre, od e, dubinskog i sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Mislite li da je to strateški cilj Rusije da zadrže e, te zemlje u smjeru e, dakle Rusije, a ne u smjeru euroatlantskih integracija? Mislite li, možete li predložiti neke ideje kako bi Europska unija mogla ipak e, dobiti Rusiju u tom natjecanju ili ako Rusija koristi zemlje iz e, svjetske trgovinske organizacije, da li mi možemo recimo zabraniti uvoz ruske vodke? Dakle, ovo su, ove se zemlje nalaze na ogromnom i vrlo važnom političkom raskrižju i njih čine demokratska društva i ne bi li oni sami trebali odlučiti kojim putem žele ići. Thank you, Mr. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Dakle, ovo je zapravo najgore što se moglo dogoditi. Koliko sam čuo, imamo dakle dvije vrste susjeda jedan koji će u dakle, skoroj budućnosti biti samo susjedi i pomoći im da budu dobri susjedi, raditi i ne imati problema. Druga skupina su susjedi su države koje su izrazile svoje europske ambicije. Morali bismo im pomoći, ali na jedan drugačiji način. Što mislite? Kamo pripadaju zemlje istočnog partnerstva? Pripadaju li sve u istu skupinu ili možda ne? Novac je važan u ovom kontekstu, no mislim da nije ključan faktor u pomaganju našim susjedima da nam se približe. Mogli bismo ih potaknuti na takav postupak dobrim primjerima i dobrom voljom, linearnim politikama, pružanjem podršku protiv političke e, pritisaka Rusije. Ne mislite li da bi najpametnije za napraviti bilo više razgovarati s Rusijom i pokušati uvjeriti Rusku federaciju da je u njihovom najboljem interesu da te zemlje izraze svoju slobodnu volju te komuniciraju s kime god žele. Podizanje svijesti u tim zemljama je ključan korak. Metode i alati za takav postupak su nam predstavili naši e, izlagači. Smatrate li da postoji još nešto što bi se moglo učiniti dakle u skoroj budućnosti kako bi te zemlje mm, podigle svijest među svojim građanima da su one zapravo europske zemlje. Благодаря. Благодаря за добрите анализи и за презентациите, които Hvala lijepa. Želim se zahvaliti na dobrim analizama i prezentacijama koje su zaista širok e, temelj za jednu raspravu. Mislim da će ovoga mjeseca e, naš odbor, odnosno Europski parlament posvetiti previše, da je posvetio previše vremena razgovoru o istočnom partnerstvu i danas je mnogo toga ponovljeno, a te ćemo rasprave i nastaviti. Meni se čini da E, su danas okolnosti takve e, da e, moramo ipak promijeniti politiku na primjer prema Ukrajini. Zato imam pitanje koje konkretne korake bi Europska unija trebala poduzeti i pod kojim uvjetima pod kojim uvjetima bi Europska unija trebala ostati pri e, postignutim pregovorima, ono onome što je postignuto u pregovorima. Postoji jedna komplicirana situacija u, na primjer, u mojoj zemlji, a i u drugim zemljama e, istočnog partnerstva. Što mislite o nepristranosti nevladinih organizacija? Da li postoje naznake da je to jedan samostalni razvoj koji ne ide samo u prilog nekim političkim elitama. Hvala lijepa. Hvala e, e, e, lijepa gospodine predsjedavajući. Imam samo neka konkretna pitanja E, vrlo je očito da Europska unija pristupa ovoj e, problematici na način da Europska unija e, na neki način kao želi osvojiti ove zemlje kao da je to nastavak imperialističke politike E, samo drugim sredstvima. Komunistička stranka Grčke je protiv načina kako, mi, e, kako se razvijaju naši odnosi s ovim zemljama. To nisu ravnopravni odnosi. U, trenu, ovom trenutku e, se radi o borbi protiv Rusije za interesne sfere. u e, Rusiji se pritom još više trude oko toga e, nego na zapadu. Internet je relativno slobodan, ali ove zemlje e, se orijentiraju i ja tu nemam ništa protiv toga, ali znamo li mi zapravo što stanovništvo tih zemalja želi, što oni očekuju od Europske unije, kako možemo razviti ravnopravne odnose sa tim zemljama? Na primjer, e, ukidanje viza bilo bi sigurno dobro, ali to bi moglo dovesti i do odljeva mozgova, do odlaska kvalificiranih E, ljudi, a to bi e, te zemlje dovelo u još težu gospodarsku situaciju. Hvala lijepa. Samo kratak komentar jer ova rasprava je beskrena. E, rasprava koju vodimo danas je rasprava o dobrosusjedskoj politici koja je zapravo završila. Mi smo suočeni sa vrlo ozbiljnim izazovima da iznađemo jednu novu politiku prema našim susjedima E, neke od tih zemalja su odbile ono što im mi nudimo i odlučile pridružiti se Euroazijskoj carinskoj uniji. E, a tu se radi o modelu političkog sustava koji nikad ne bih nazvao demokratskim. Dakle, pitanje je kako se odnositi sa zemljama kao što je, na primjer, Armenija. Jer e, u ovom slučaju se pokazuje da imamo posla sa jednom novom realnošću i naša prijateljska i otvorena politika će morati završiti u nekim dakle htio bih e, se izraziti u vezi sa ovim što je rekao moj grčki kolega ja odbijam E, politiku konfrontacije Europske unije sa Rusijom. Nismo mi ti koji se želimo konfrontirati. Rusija je počela sa takvom politikom. Mi smo samo ponudili nešto tim zemljama. A druga tema što se tiče viznog režima, odnosno liberalizacije viznog režima, e, ako e, gledamo na taj vizni režim kao na način kako da se te zemlje kako da se stanovnici tih zemalja e, spriječi od dolaska u Europsku uniju. Mislim da je to potpuno kriva politika koja nije funkcionirala na, primjeru Poljske, na primjeru prošlosti. Dakle, ne slažem se s ovim što je rekao moj grčki kolega not, not much time, so try to be brief. Um, Ako sam dobro shvatio, vrijeme nam je ograničeno, pa ću pokušati biti kratak. Mislim eh, da imam jedan zajednički odgovor koji će odgovoriti zapravo na većinu vaših pitanja kao što sam već spomenuo u svojoj prezentaciji na samom početku, ja istočno partnerstvo gledam kao na jedan elitistički projekt e, koji pati od pomanjkanja komunikacije sa društvom. E, kada te zemlje konačno donesu svoje odluke kojim smjerom će krenuti, to će biti njihove odluke. Međutim, koliko god ti režimi bili demokratski ili nedemokratski e, oni svi moraju donekle uzimati u obzir javno mnjenje tako da e, i mi moramo raditi sa tim javnim mnjenjem. Dakle, pitanje je, kakva je slika Europske unije u tim zemljama. Trenutno niko, odnosno uglavnom nitko ne gleda na Europsku uniju kao na neprijatelja. Naprimjer, meni osobno je najbliža zemlja Ukrajina. Pokazuje se da većina društva u Ukrajini podržava ideje bliže suradnje sa Europskom unijom, ali problem je u tome što to društvo ne znači što to zna, ne razumije što to znači, ne razumije što znači biti integriran u Europsku uniju. Ono o čemu moramo razmišljati kao Europska unija je kako objasniti te stvari u prvom redu vođama e, javnog mjenja, odnosno onima koji imaju bitan utjecaj na javno mnjenje, to bi bio odgovor na većinu vaših pitanja. Dakle, pokušajmo e, postići da ta društva bolje shvate što je to što mi nudimo. I e, potpuno se slažem, nedostatak e, sporazuma, odnosno slaganja ne znači i e, nužno i nedostatak suradnje. Moramo razmišljati o tome kako se odnositi prema tim zemljama kako bi ta suradnja bila što plodonosnija. Tu ću stati. Hvala lijepa. Nisam znao da su da Englezi tako rado piju vodku, kolega Tenok. Tako da razmišljate o e, zabrani uvoza votke. Najprije želim zahvaliti na ovim vrlo zanimljivim analizama. Imam pitanje za gospodina Adamskog. Govorili ste o nekim deficitima E, što se tiče informiranosti o istočnom partnerstvu e, da li se to odnosi i na e, sporazum o pridruživanju a drugo pitanje je taj pritisak koji vrši Rusija koji ste spomenuli što bi Europska unija mogla učiniti kako bi kompenzirala taj pritisak? Koja protusredstva e, e, bi mi mogli eventualno upotrijebiti? I koji su efekti e, našeg civilno civilnog društva na civilno društvo u zemljama istočnog partnerstva? koliko kako procjenjujete utjecaj na e, civilno društvo u tim zemljama? Gospođa Stuart, izvolite. Uh, uh, Hvala vam. Pitanje koje mi je postavljeno prvo, uh, odgovorio ga je gospodin Ljubašenko o tome da li se Europska unija doživljava kao potencijalni neprijatelj ili partner za suradnju. Ja bih tu samo dodala da Europsku uniju se doživljava kao partnera za suradnju, kao jedan od partnera, jer Rusija je drugi partner i ljudi ne žele birati između jednog i drugog, žele imati priliku da surađuju i sa Rusijom i sa Europskom unijom. A u, Ev u Europskoj uniji uglavnom vide gospodarski prosperitet. Naravno, to je malo sad splasnulo sa, s obzirom na trenutačnu krizu. Te i Europskoj uniji vide i određenu razinu zaštite što se tiče skupa pitanja koja su se odnosila na ulogu Rusije, te e, pitanja postavljanja uvjeta, mislim da bismo trebali odvojiti ta dva područja. Najprije smatram da bi trebalo ponovno razmisliti o politici i odnosima između Europske unije i Rusije, ne samo zbog trenutačnih ruskih aktivnosti u susjednim zemljama, već i kad govorimo o unutarnjim razvojima u Rusiji. I to se ne bi trebalo sukobljavati s razvojem istočnog partnerstva koje po mom mišljenju e, nije osmišljen kao politički instrument i zapravo uopće ne odgovara toj svrsi. Mm, uvjeti se moraju e, definirati i Europska unija mora biti dosljedna u svom pristupu prema zemljama istočnog partnerstva, te mora u svakom slučaju nastojati izbjegavati optužbe da primjenjuje dvostruke standarde. I to posebice kad govorimo o sljedećoj konferenciji u Vilnijesu, te o potpisivanju e, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te sporazuma o slobodnoj trgovini s Ukrajinom nije dovoljno potpisati te sporazume zato što e, Rusija prijeti, a netko je pitao ima li Rusija kao strateški cilj držati te zemlje daleko od Europske unije i spriječiti njihovo približavanje Europske unije. Mislim da je posve jasno iz posljednjih aktivnosti da to je cilj, ali mislim da ne bismo trebali primjenjivati mjere poput e, zabranjivanja uvoza ruske vodke i slično. Mislim da bi trebali imati malo sustavnije politike i e, prisiliti Rusiju da se pridržava svojih obveza na razini e, iz svjetske e, trgovinske organizacije. Za Ukrajinu bi to značilo da odluka o potpisivanju sporazuma se mora donijeti na temelju uvjeta koji su doneseni na sastanku vijeća u prošlom prosincu, a ne zbog političkih e, ciljeva. Što se tiče pitanja o ulozi civilnog društva u partnerskim zemljama, moram reći da je ta uloga još uvijek ograničena. Postoji opasnost da će E, to biti format u kojem nevladine udruge dakle imaju neodgovarajući pristup i zapravo bi trebalo učiniti više da se uspostavi veza između nevladinih e, udruga i samog društva. Hvala vam. Dakle, nekoliko riječi o poticajima i gospodarskom rastu podrazumijeva dakle, da koncept e, sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini je bio od početka pogrešan, no to je sad prošlost i ne možemo tu ništa učiniti. No postoji jedna iznimka, pitanje je netko postavio e, što učiniti s Armenijom. Armenija će e, sigurno ući u carinsku uniju. Mislim da rješenje moramo tražiti u smjeru svjetske trgovinske organizacije, olakšati e, pristup tržištu i mobilnost. Zatim, usklađivanje propisa je ključni dio sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini to bi se trebalo ostaviti sa strane. To znači da bismo u istom trenutku trebali e, imati istu isti pristup prema našim susjedima. Naravno, on se mora malo razlikovati između pojedinih zemalja. Te zemlje nisu uh, ni pošto identične i svaka nosi svoj teret prošlosti. i razlog zbog kojeg je svaka od tih e, zemalja u nemogućnosti uhvatiti korak razvijenih e, zemalja, ti su razlozi specifični za svaku pojedinu zemlju. I uvjeti koje ćemo definirati bi se morali koncentrirati na ta specifična područja. To nije novi problem. time se MMF bavi već desetljećima. Ne možemo tretirati sve članove, sve klijente na isti način. I moramo moći identificirati u svakoj zemlji, dakle, koje je glavno ograničenje i prepreka napretku i onda se koncentrirati na to. Mislim da strategije zlostavljanja, da tako kažem, koje primjenjuje Rusija, mogu u najgorem scenariju dovesti do e, pogoršanja odnosa. No to ne mora biti slučaj. Svi dobro znamo da e, Rusi često primjenjuju kontraproduktivne e, aktivnosti iz ovih ili onih izlika. Što se tiče carinske unije i bližih odnosa s Europskom e, unijom, e, riječ je o kompliciranim temama. Što god učinimo, trebali bismo pratiti definirana pravila međunarodne trgovine i ulaganja i ne pokušavati izmisliti nešto posve novo. Stewart je spominjao ulogu svjetske trgovinske organizacije u odnosu prema Rusiji. I mislim da je to vrlo važno imati na umu. Hvala vam. Dame i gospodo. Cilj Europske unije ne bi trebao biti imati dobru atmosferu i dobre odnose ili dobru dinamiku odnosa, odnosa, već naš stvarni cilj bi trebao biti dovesti do promjena, utjecati na promjene u tim zemljama. Izgraditi moderne demokratske države s vladavinom prava. Koje mjere bi trebalo poduzeti kako bismo postigli taj cilj? Naravno, potrebno je više novaca. No, isto tako je istina da četiri puta više novaca ne znači da ćemo doći do rezultata. Dakle, instrumenti koje imamo je dakle, dubinski i sveobuhvatni sporazum o slobodnoj trgovini te liberalizacija viznog režima. I to su instrumenti koji bi mogli dovesti do značajnih promjena u istočnom partnerstvu, u zemljama istočnog partnerstva. Što traži ukrajinsko društvo? Bilo je jedno od pitanja. Europsku uniju ili Rusiju? Prema zadnjim istraživanjima, više od 45% e, društva u Ukrajini bi htjelo imati sporazum o pridruživanju s Europskom unijom, a 35% ispitanika je glasalo za Carinsku uniju sa Rusijom. Dakle, Ukrajinci žele Europsku uniju su vjerojatno mlađi ispitanici, a oni stari su više orijentirani na carinsku uniju s Rusijom. I oko 20% Ukrajinaca se identificira kao da su Evropljani. Što se tiče Rusije, Rusija preolazi kroz proces deimperializacije. To je i za Europsku uniju kako reagirati na te promjene. Te na mjere koje prema našem mišljenju nisu e, ni prijateljske niti prihvatljive. Ne vidim drugu opciju nego ustrajati na dijalogu s Rusijom. A i sama Rusija nije jedinstvena i kod njih postoje unutarnje razlike, unutarnja razilaženja zabrana uvoza e, vodke bi bilo nešto što rusko društvo ne bi nikako moglo shvatiti. Mislim da bismo mogli uključiti e, Rusiju u neke projekte istočnog partnerstva kao treću zemlju, treću stranu. I to je moguće u trenutačnom e, pravnom, prema trenutačnom pravnom okviru partnerstva. odgovor na pitanje e, koje je postavljeno na njemačkom što Evropska unija može učiniti kako bi e, nadišla deficite u informiranosti. E, ponavljam, prijateljski vizni režim djelatnost konzulata je isto tako jako važna i nastaviti sa informiranjem. Želim skrenuti vašu pozornost na to da trenutno, na primjer u Ukrajini, ima mnogo reklama koje pokazuju Europsku uniju kao kao zemlju u kojoj se govori samo jedan jezik, engleski, kao organizaciju koja koja se koncentrira na promociju prava homoseksualaca, eh, LGBT manjine. To su dakle reklame eh, koje transportiraju sliku o Europskoj uniji. Kako bismo to nadišli mi moramo informirati o drugim eh, temama, o drugim područjima kako bi E, e, postigli kompletnu informiranost i ponavljam važna je jedna e, liberalizacija vizne politike. Hvala lijepa na svim prezentacijama i svima koji su sudjelovali u raspravi. Jako mi je drago što smo imali priliku razgovarati prije odlaska u Vilnius. Srdačno vam zahvaljujem na uloženim naporima i na svemu što ste nam prezentirali. Mišljenja smo da Evropska unija e, vodi politiku na razini ravnopravnosti i da odluke ne smiju pasti niti u Briselu, niti u Moskvi, nego u Tbilisiju i u drugim glavnim gradovima zemalja istočnog partnerstva. To je naš stav. E, mi smo demokratska zajednica, mislim da se drugdje još moraju na to naviknuti. Hvala lijepa. Hvala lijepa, drago mi je upoznati vas. Dame i gospodo, e, time otvaram sljedeću točku dnevnog reda skupa sa našim kolegama iz delegacije za Armeniju, Azerbejdžan i Gruziju. Dakle, e, to su zemlje koje malo zaostaju u razvoju. Molim za mir. Molim vas da napustite dvoranu. Molim vas, prestanite sa razgovorom. htio bih pozdraviti ministra pravosuđa Gruzije. E, drago nam je što ćemo imati priliku razgovarati s njim u fazi pripreme za samitu Vilniusu. E, dakle, pozdravljam ministricu Culukjani. E, mi smo prošli tjedan u Strasburgu e, donijeli jednu rezoluciju. Vrijeme je da se osvrnemo i unatrag i unaprijed, osobito što se tiče E, procesa reformi, reforme pravosuđa, to je bilo na e, visoko na popisu prioriteta. Dakle, prva faza je zaključena, e, počinje druga faza, molim vas podijelite s nama što je postignuto i kamo se dalje ide. Gruzija također planira osnovati povjerenstvo za zlouporebu pravosuđa. To će biti tijelo koje će e, evaluirati ulogu pravosuđa. Početkom rujna zapisnici iz arhiva su tre, e, djelomično bili uništeni. Mislim, A, pod, a e, nadalje osnovano je povjerenstvo za slobodne i poštene izbore pa vas molim da nas o svemu tome izvjestite potom neki e, zaposlenici lokalnih organa vlasti su podnijeli ostavke radi se o demokratskoj e, tranziciji odnosno predaji vlasti potom o pojavama nasilja protiv e, manjina, o uklanjanju minareta, nadalje e, predsjednik vlade je napisao pismo drugog rujna kojem je najavio svoju ostavku. Što to znači za kontinuitet politike vaše zemlje? I osobito Zanima me vaša interpretacija intervjua koji je dao e, i što je vaše mišljenje kako će se Gruzija odlučiti za Euroazijsku carinsku uniju ili za e, daljnju orijentaciju prema Europskoj uniji. Mogu vam reći da smo jako zainteresirani za uspjeh samita u Vilniusu i nadamo se da ćemo moći inicirati i sporazum sa vašom zemljom i da ćete nam vi moći pomoći u tom procesu. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, velika mi je čast imati priliku obratiti se i razgovarati s članovima Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta. Ovo je jako dobra prilika e, da vam prikažem kakve su naše ambicije u odnosu na Europsku uniju i osvrnem se na summit u Vilniusu. E, jer se istočno partnerstvo Evropske unije sve više i više testira i velikom je u iskušenju zbog trenutačne situacije. Mi računamo na vašu podršku, podršku e, gospodina e, Broka E, mi smo naime imali neke neformalne sastanke i susrete prilikom sastanka u vezi Sirije. Moja namjera nije da sada ovdje dam političke izjave, već da kažem što mi možemo doprinijeti našem zajedničkom programu. Kao ministrica pravosuđa, članica gruzijske vlade i koja kao takva ima odgovornost za budućnost Gruzije, želim biti kristalno jasna. Naš strateški cilj ostaje sljedeći izgradnja institucionalne evropske demokracije, e, integriranje s Europom putem političkog udruživanja i ekonomske integracije s Europskom unijom. To ni jedna vlada neće moći ne preuzeti kao obavezu i ne nastaviti naš rad. Međutim, mi moramo izvršiti naša obećanja, pogotovo kada je riječ o harmonizaciji našeg zakonodavstva sa europskim u području pravosuđa i ljudskih prava poglavito. E, i Ministarstvo pravosuđa Gruzije je pokretač reformi u Gruziji. Gruzijska vlada i Ministarstvo pravosuđa nude čitav niz platforma za sudjelovanje civilnog e, društva, uključujući, ali ne ograničavajući se na sudjelovanje u javnim sastancima, raspravama, pa čak i direktnim kontaktima sa političarima na vlasti. Nijedan e, nacrt e, prijedloga se ne podastire bez prethodnih javnih konzultacija. Pristup javnosti informacijama se stalno osnažuje, njegova razina se diže, e, javne informacije su dostupne i to na proaktivni način i odgovaramo na zahtjev javnosti za dostavljanje informacija, što sve ide u prilog programu istočnog partnerstva. Naš program pokazuje da se sporazum pridruživanja može inicirati na sastanku na vrhu u Vilniusu i da ga se može potpisati prije isteka e, saziva ove Europske komisije. Mi smo inicirali neke zakonodavne promjene i to puno prije no što smo dobili program pridruživanja. Na primjer, nedavni zakon koji su sastavili naši ministri E, zakon koji se odnosi na financiranje terorističkih akcija već poslan u parlament. Nastojimo osigurati učinkovito provođenje zakona, mislim u tom pogledu na ustavna jamstva, ustavno jamstvo europskog izvora Gruzije prva legislativna faza liberalizacije viznog režima je u toku. Mi o tome razgovaramo sa našim partnerima, ministrima, sastavljen je zakon o borbi protiv diskriminacije i poslan je na uvid međunarodnim stručnjacima. Borba protiv trgovine ljudi, ljudima, korupcija, sve se to razmatra. E, trebamo u sredini listopada dočekati jednu misiju Europske unije u tom smislu. Naše akcije temelje se na europskim vrednotama i načelima Međunarodnog suda za ljudska prava. Mi moramo raditi na istraživanju slučajeva nepravdi i diskriminacije. E, u budućnosti nećemo moći dozvoliti, kao što ste vi primijetili prije nekoliko minuta u odnosu na Europski sud za ljudska prava, nećemo imati situacija kakva je bila u Čeli. Imamo inspektora za ravnopravnost koji se bavi slučajevima diskriminacije, koji razmatra postojeće zakonodavstvo, kao što su hendikepi, osobe s hendikepom i kako njih tretira trenutačni zakon. Zatim tu su još i e, slučajevi e, trudnih žena, zaposlenosti i drugi nizovi drugi niz oblika diskriminacije. Višestruka diskriminacija, e, moram to primijetiti, u mnogim zemljama Europske unije se zakonski ne zabranjuje. Ovo se odnosi na privatne e, tvrtke, na e, javne i pravne osobe. Mi ćemo naime imenovati i to ne političkim putem e, ljude koji će biti zaduženi za djelovanje u ovom smislu i inspektore koji će biti u potpunosti neovisni i nepristrani. Ovaj zakon protiv diskriminacije bit će posljedica javnog konsenzusa jer su glavni dionici uključeni u proces cijelim putem. Što se tiče sektora e, vlade, projekt je podastren na uvid međunarodnim e, stručnjacima i e, zatražen je komentar od čitavog niza manjina. I mi očekujemo da ćemo dobiti isto tako odgovor Vijeća Europe i kada prikupimo sva mišljenja podasrećemo ga parlamentu. Transfer e, vlasti, mirni transfer vlasti u listopadu prošle godine i uskoro predsjednički izbori bit će veliki test demokracije u Gruziji. Kako bi sve prošlo u redu, e, sastavljena je radna skupina i to pod okriljem Ministarstva pravosuđa. Povjerenstvo radne skupine mora sprječavati odnosno jamčiti spriječavanje zloupotrebe i prevara na način da daje neke konkretne preporuke. oni su već iskoristili tu mogućnost i obradili se najvažnijim institucijama, uključujući izborno povjerenstvo, ministarstva, političke stranke, e, organe kaznenopravnog gonjenja, lokalna tijela i oni će nastaviti pratiti procedure, izborne procedure i poduzeti odgovarajuće mjere u slučaju povreda i kršenja. Ja koristim svoj mandat kao predsjedavajuće tog e, radnog tijela. Ja sam nedavno u tom smislu posjetila jednu od regija gdje je došlo do nekih kadrovskih e, promjena i to je primjećeno što je izazvalo zabrinutost kod naših partnera i civilnog društva. Zahvaljujući našim preporukama, situacija se u gotovo svim e, organima lokalne uprave stabilizirala. Svi su najme shvatili da su ovi izbori od ključne važnosti. Prošle godine Gruzija je uspjela e, ostvariti miran prelazak vlasti, a sada se nadamo da će i predsjednik biti e, bez nasilja promijenjen. E, biračko tijelo i okružje, biračko ozračje je potpuno drugačije danas od onoga kojeg smo imali prije. I kao bivši kandidat na izborima i tekako osjećam tu razliku. Reforme su vrlo važne E, mislim sada i na vaš višegodišnji financijski okvir. E, naime, potrebna su jamstva da se osigura neovisnost individualnih sudaca, da se inzistira na uvjetu više za više. Suci moraju biti u stanju voditi e, predmetima i osigurati dobro sudjelovanje svih društvenih struktura na ispravan način sudjelovanje društvenih struktura u procesima. Govorili smo nedavno o kriterijima za imenovanje, promociju i dodjelu predmeta pojedinim sucima. Zakon, postupovni zakon će se također razmotriti do kraja godine, a prava žrtava uskladit će se s pravima žrtava u Europi. Također, pravosuđe koje se odnosi na maloljetnike se revidira uz pomoć Europe, a poseban zakon za maloljetnike će biti izrađen i usvojen. E, reforma državnog odvjetništva, e, reforma kaznenog prava ima za cilj snaženje institucija kako bi se funkcije morale mogle provoditi na neovisan i nepristran način što uključuje primjerice sve ovlasti državnog odvjetništva su prenešene na centralno državno odvjetništvo. Ja nemam nikakve ovlasti kaznenog progona, niti imam pravo sudjelovanja u kaznenim predmetima, što znači da će glavni tužitelji i državni odvjetnici u Gruziji biti izvan politike. Drugi paket se odnosi na širenje mjesne nadležnosti, pogotovo za suđenja pred porotom koje se ograničava na samo neke predmete e, neka kaznena dijela sada. Ovim putem nadamo se da će se ponovo izgraditi povjerenje u sudstvo. E, također, reforma za mehanizme financiranja je u toku. E, mi to sastavljamo vrlo oprezno, uzimamo u obzir sve relevantne indikatore i sve to razmatramo u svjetlu proračuna. To će biti e, odraz naše nove vizije pravosudnog sektora u budućnosti. Prije no što zaključim, dozvolite mi da spomenem e, slučajeve kršenja pravde od strane suda. Razno razne nevladine organizacije, pravni stručnjaci, kako gruzijski, tako strani, e, su izrazila svoja mišljenja. Mislim e, u tom kontekstu i na Venecijansku e, komisiju. E, sva ta mišljenja i kritike uzeli smo u obzir. Ovaj zakon ne znači da postoji alternativni pravosudni sustav u Gruziji, da će ga taj zakon stvoriti. Ne, to znači da će nekoliko tisuća gruzijaca imati pravo uložiti žalbu povjerenstvu čiji će članovi biti birani iz redova civilnog društva e, sa odvjetničkim iskustvom koji će razmatrati dokumente, dokazni materijal prije no što predmet, ako to tužilac želi, izađe pred sud. Naravno, sudac će imati konačnu riječ o pojedinačnim kaznenim predmetima. Ovi ljudi se ne mogu obratiti sudu u Strasburu zato jer ne mogu poštivati rok od šest mjeseci za povlačenje tužbe. Ostavka, najavljena ostavka premijera je loša vijest, naravno, jer eh, nam je trebala podrška E, sviju. Mi smo bili spremni dovršiti e, program političkih reformi nakon predsjedničkih izbora, međutim mi se nadamo da ćemo na najtransparentniji mogući način omogućiti njegov odlazak i nadamo se da će on ostaviti jednu vrlo zdravu ostavštinu za sobom ono što želim reći je prvo, e, opredjeljenje za demokraciju ove vlade nije samo zato da bi se zadovoljili zahtjevi međunarodnih institucija i drugih aktera. To je naš unutrašnji zahtjev i potreba. Ovaj zahtjev bio je jedan od ključnih e, čimbenika koji je omogućio e, stranci Gruzijski stan da dođe na vlast prošle godine. On se temelji na vrednotama, pravima, E, koje su univerzalne za sve u Europi, uključujući i Gruzice. Drugo, sama srž promjena u, Gruziji e, znači da mi gradimo institucije i da gradimo zajedno sa institucijama, da nisu u pitanju individualni akteri, premijer ili e, individualni E, ministri, mi gradimo nešto što će biti nasljeđe za buduće vlade, ne samo važno za ovu vladu, što će zavrijediti povjerenje i pouzdanje građana. To je ono na čemu mi radimo. Radimo vrlo konkretno na više e, frontova, što je veliki izazov, ali povratka nema narod Gruzije, Europski parlament, naš parlament očekuju da ćemo nastaviti putem ka europskoj integraciji i zajedno s vama, zajedno s našim prijateljima, mi smo uvjereni da ćemo biti na visini zadatka i da će ova gruzijska vlada, čvrsto sam to uvjerena, za sobom ostaviti vrlo čvrsti institucionalni demokratski okvir koji će nijedna buduća e, koja nijedna buduća vlada neće moći uništiti. Hvala. Hvala. Otvaram e, raspravu. Prvo šef izaslanstva. Gospodin Čabrnok. Hvala lijepa, ja ću nastaviti na češkom. Cijenjene dame i gospodo, kao šef stalne delegacije Europskog parlamenta za suradnju sa parlamentima Gruzije, Armenije i Azerbajdžana želim izraziti e, sve zadovoljstvo što danas imamo priliku susresti se sa gospođom ministricom i razmijeniti s njom mišljenja. Glavni cilj naše delegacije je stvaranje najboljih mogućih odnosa između Europskog parlamenta i zastupnika u Gruzijskom parlamentu. Ta suradnja traje već nekoliko godina i kao predsjedavajući e, promatračke misije pri izborima prije nekoliko godina imao sam priliku e, vidjeti situaciju nakon izbora u glavnom gradu Tbilisiju. Ja osobno sam posjetio 20 izbornih e, mjesta i svjedočio sam spontanim e, slavljima e, pobjednika na izborima na ulicama Tbilisija. Od tada kontinuirano promatramo jedan mirni prijenos vlasti. Prije nekoliko mjeseci imao sam mogućnost izvijestiti e, odbor o tome da je u proljeće po prvi put u povijesti održan zajednički zajedničko zasjedanje dva parlamenta, Europskog i Gruzijskog parlamenta, bez e, donošenja zajedničkog, e, zajedničke rezolucije. Međutim, mi smo eh, imali prilike promatrati konflikt između predstavnika oporbe i vladajuće koalicije. Mi smo eh, spremni nastaviti sa komunikacijom, odnosno eh, pružiti podršku kako bi se omogućili bolji odnosi i bolja suradnja. Mnogi od nas sa velikim zanimanjem E, će otputovati u Gruziju i osobno promatrati pripreme za izbore i sljedeće izbore. Želim još jednom zahvaliti gospođi ministrici na posjetu i za njezino otvoreno izlaganje i e, drago mi je što ćemo dobiti odgovore na pitanja. Hvala lijepa. A sada naš izvjestitelj. E, govorit ću na poljskom kako bih mogao preciznije reći ono što mislim. Gospođo ministrice, Više puta sam govorio ovdje u parlamentu na temu Gruzije, već, smo se imali prilike i susresti u Gruziji. Ja vam zahvaljujem na ovom otvorenom e, izlaganju i drago mi je što imamo prilike razmijeniti mišljenja. E, drago mi je i što sam imao priliku posjetiti e, u zatvoru e, neke neke osobe koje su u zatvoru. Vi kao predstavnik gruzijske vlade, odnosno koalicije koja je na vlasti, želim vam uputiti jedan apel. Ja vjerujem da predstojeći izbori u Gruziji da su od izuzetnog značaja, mislim da to mišljenje dijeli i većina građana Gruzije. Iako su ovlasti predsjednika nešto manji, međutim svejedno su ti izbori od velikog značaja. Mislim e, da će, da bi, ta, da bi dan tih izbora zapravo e, trebao biti nacionalni praznik i nadam se da će se ti izbori održati pod najboljim mogućim uvjetima. Ja se mm, mislim da vi kao koalicija na vlasti morate učiniti sve što je u vašoj moći da to bude tako. To bi bio moj apel. Bilo bi dobro kad bi već sad e, prije izbora e, bili poduzeti koraci u smjeru političke amnestije ne govorimo u pitanju u sudske procese, ali možda bi bilo moguće bivšeg premijera pustiti na slobodu. E, možda bi mu se mogao ukinuti patovnica kako i tražiti od njega da se svakodnevno javlja policiji, to postoji mogućnost e, kućnog pritvora, dakle postoje mnoge mogućnosti da ga se pusti iz zatvora, to bi bilo vrlo dobro za gruzijsku demokraciju. Mislim da bi e, svijet pozdravio takve, e, pozdravio kad biste uzeli u obzir te mogućnosti i razmislili o njima. Hvala. Posjetila sam po prvi puta vašu zemlju prošle godine u okviru našeg izaslanstva. Sigurnost i obrana su bile naša glavna tema tada. Razgovarali smo s jako puno ljudi i bilo mi je stvarno drago posjetiti vašu preljepu zemlju. bogatu civilizacijskim i kulturnim tekovinama. No, moram reći da nisam bila zadovoljna u području odgovornosti ministrice pravosuđa, a to je bitno zato što to je sve povezano s vjerodostojnosti i pravednosti sljedećih predsjedničkih izbora. shvatila sam da bi moglo doći do procesa selektivne pravde. Posjetili smo prethodnog prošlog ministra uh, koji je u zatvoru, Merabišvilija. On je tamo bio već tada dva i pol mjeseca i nije imao mogućnost posjetu obitelji. Mislim da je to sada ispravljeno. Ali doista sam bila zabrinuta zato što Znam da je bio vrlo vjerojatan kandidat na predsjedničkim izborima, no strpavši ga u zatvor pod optužbama korupcije ili koje god da jesu, no čudno je Dakle, nije postala opasnost da će pobjeći, A sudac koji je e, naredio zadržavanje u pritvoru je sam bio povezan s osobom koja je osuđena za korupciju u doba kad je obnašao e, dužnost ministra unutarnjih poslova. To je doista zabrinjavajuće. E, nadam se da će se to suđenje održati što je ranije moguće, jer u protivnom osjetit će se Dakle, taj selektivni, selektivna pravda. Što se tiče e, izbora za lokalnu vlast, e, dakle, diljem cijele zemlje i propitkivanje rezultata prethodnih izbora, te političko nasilje prema protivnicima, te govor mržnje protiv homoseksualaca, manjina, koji dakle nisu e, pravoslavne vjere, te ostalih skupina poput Irma i Navišvili, dakle skupina koju vodi ova ta osoba. Sve su to pitanja koje spadaju pod e, vaše ovlasti i mislim da je to doista zabrinjavajuće i nadam se da će ova pitanja biti riješena prije sljedećih izbora. Gospođa Nikolaj. Hvala vam. Ja sam glasnogovornica u ime kluba zastupnika Aldea. Mislim da nije, e, nije u redu da u ovom domu razgovaramo o selektivnoj pravdi. Vaša, vaše osobno iskustvo Pročitala sam vaš životopis i mislim da je to zapravo jamstvo nepristranosti i odgovornosti. Imam samo jedno kratko pitanje. Što mislite o razini političke korupcije u Gruziji? Hvala vam. Um, dobro, želim vam dobrodošlicu u ovaj parlament i radujem se što ćemo se ponovno vidjeti, radujem se što se ponovno vidimo nakon posjeta e, našeg odpora Gruziji. Htjela bih započeti s, jednom, s jednim komentarom. Um, to je spomenuo gospodin Brok na početku i ja bih ponovila pitanje. E, premijer je najavio ostavku i nakon što je Armenija odlučila ući u Carinsku uniju i vaš je premijer najavio da ne isključuje tu mogućnost da i Gruzija uđe u Euroazijsku Carinsku uniju. A vi ste jasno na putu evropske integracija. Tako da to je malo e, proturječno. Možete li nam reći što je vaš premijer zapravo mislio? Da li je to stav javnog mnjenja? i da li zemlja razmišlja o tome da uđe u Euroazijsku e, carinsku uniju. Drugo pitanje u slučaju Čela. Rekli ste da će Gruzija u budućnosti morati donijeti odluku hoćete li dozvoliti e, minarete u vašoj zemlji ili ne. Dakle, je, istina je, većina je pravoslavne vjere, ali postoje druge e, skupine drugih vjeroispovijesti i vjerujem da i oni moraju imati svoja mjesta. A to znači uključuje i minarete. E, zatim 17. svibnja je došlo do nasilja. A u srpnju ste izjavili da ljudi koji su, osobe koje su optužene zbog nasilja, barem dvoje su svećenici i da će se procesi protiv njih nastaviti. A nakon toga sam čula da su e, optužbe odbačene zbog toga što nije bilo dokaza, a mislim da je dokaza bilo dosta. Zašto se to dogodilo? I što mislite mm, nasilje koje se dogodilo od toga dana prema dakle, mirnim prosvjedicima ne bi trebalo proći nekažnjeno? Jer takva homofobija i strah od dakle od homofobija prema homoseksualcima, ljudi takve orijentacije, nije prihvatljiva. Dobro je da u vaše rasprave uključujete civilno društvo i različite segmente društva, no postoji bojazan da prije izbora se neće donijeti taj zakon. Zašto taj postupak tako spor? Te posljednje pitanje o navodima o bivšem premijeru Rabišvilju koji je u zatvoru. U protekloj vladi došlo je do e, zapljene privatne imovine. Što se događa s time? Dakle, imate li neke, e, neka nova saznanja na tu temu? Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, ministrice. Želim vam dobrodošli u ovaj parlament. Rekli ste u svojem izlaganju da nećete imati političku prezentaciju danas u parlamentu, i htio bih se nadovezati na ono što je rekao gospodin Lunaček. Mislim da bi bilo dobro pojasniti vaše izjave o e, ulasku Gruzije u Euroazijsku uniju. Ta se mogućnost otvorila tek nakon što je predsjednik Armenije rekao da će se pridružiti toj uniji. Zanima me koje je stajalište, e, koje je vaše stajalište, molim vas da bude jasno. Druga stvar, ono što su, e, nadovezam se na ono što su spomenuli druge kolege, osim kolega iz liberala, Dakle, ministar unutarnjih poslova je već pušten nekoliko puta i sad je ponovno u pritvoru. Znam da trenutno provodite pravosudne e, reforme, ali jako je važno da se zajamče prava osoba koja su optužene, koje su optužene i pod svaku cijenu se mora izbjeći svaki oblik selektivne pravde. Nadam se da će summit u Vilniusu biti uspješan i vaše izjave danas kao članice E, gruzijske vlade su mi jako važne i htio bih samo čuti jasnu izjavu, jasnu potvrdu o vašim namjerama e, da potpišete ugovor o e, pridruživanju s Europskom unijom. Um, thank you for these... Hvala na pitanjima. Budući da svi govore na jeziku kojim je najbliži, ja ću nastaviti na francuskom. E, navodi o uništavanju arhiva, odnosno uništeni da arhivi nije ni za koga tajna, da kad smo mi došli na vlast u Ministarstvu unutarnjih poslova, otkrili smo na stotine audio i video zapisa, tajnih zapisa, snimki, E, koje su snimili pripadnici takozvane ustavne službe sigurnosti, gospodine Lisek, e, i o gospodinu Merabišviliju postoje zapisi, tajni zapozi koji je onda bio ministar. E, mi smo proučili te arhive i služili se preporukama gospodina Lambera. Prvi dio tih video zapisa na njima su prizori iz privatnog života, intimnog života e, političara koji su u to doba bili članovi oporbe. Na tim video snimkama je također jedan novinar i prizor iz njegovog privatnog života, novinar koji je bio kritičan na račun vlasti. I ono što je bilo još šokantnije je privatni život koji je ondje snimljen, privatni život i onih koji su bili na vlasti, a koji je trebao služiti e, za ucjene. Ja neću, međutim, spekulirati. E, ono što smo učinili sa kolegama iz Ministarstva unutarnjih poslova i predstavnicima civilnih e, civilnog društva, mi smo izvršili jedan popis e, tih snimki, zapečatili ih i na preporuku gospodinu Marbelja mi smo te zapise, snimke uništili javno u prisutnosti medija koji su taj događaj pratili uživo. Dakle, cijela zemlja je imala prilike vidjeti kako su te snimke uništene. No, stvar se time ne završava. Postoji određeni strah, bojazan, da postoje kopije. Kopije koje su iznesene iz zemlje od strane e, članova pripadnika bivše vlasti koji su pobjegli iz zemlje odmah nakon izbora 1. listopada prošle godine. E sada, kako bismo izbjegli e, pojavljivanje tih kopija jednog dana i koriste se kao e, ucjena, Zajedno s kolegama iz Ministarstva unutarnjih poslova mi smo iznijeli prijedlog zakona pred parlament kojima se pooštravaju sankcije u slučaju zloupotrebe ovakvih kopija. E, Korištenje kopija ovih snimki može završiti sankcijom e, onoga, onih e, koji e, to čine. Međutim, mi želimo da se to ne zaustavi na globi, što je sada slučaj, već da se sankcije poštre. E, kako bi spriječili pojavu tih snimki u Gruziji. Drugi dio ovog materijala odnosi se na mučenja uključujući i silovanja zatvorenika. E, tu je bilo i pripadnika oporbe. Mi smo našli snimke koje su snimili bivši e, pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, a koje je onda vodio gospodin Merabišvili. Na tim snimkama su radnje koje se mogu kvalificirati kao zločini i zbog toga te snimke nisu mogle biti uništene, dakle sve dok se ne provede odgovarajuća istraga. E, mi kako u vezi ove skupine, tako i u vezi prethodne skupine snimki slijedimo preporuke gospodina Marbela. Izbori 27. listopada ja se nadam i mi činimo sve što je u našoj moći da ćemo biti svjedoci istog slavlja demokracije kojem sam bila svjedokom i ja zato što ljudi danas razumiju i svačaju da su duh revolucije duh preobrazbe nešto što je ipak stvar prošlosti i da će se to dogoditi samo ako budemo mogli jamčiti transparentne izbore 27. listopada ove godine. Izbore koji će i vama omogućiti zaključak da je u Gruziji došlo do promjene. Selektivno pravosuđe, selektivna pravda, o tome se posljednjih mjesece često govori. Kao bivši državni odvjetnik koji je otišao s tog položaja kako bi drugi mogao doći, e, ja e, sam vidjela i moji kolege da bivši državni odvjetnici ne znaju raditi. Zašto? Bilo je dovoljno obratiti se sudu i reći kakva se presuda želi. Jer sudac e, je bio oportunista i sve je prihvaćao. Međutim, od kad smo mi došli na vlast, suci su shvatili da su slobodni. I kako slijedom toga trebaju se potruditi kako bi utvrdili krivicu, odnosno nevinost optuženih profesionalna tajna se poštuje. Mogu vam reći da je reforma državnog odvjetništva još teža, no reforme sudstva. E, još nismo završili posao i u odnosu na državno odvjetništvo potrebne su dodatne promjene. Što se tiče sudaca, suci su slobodni. Slobodni su već deset mjeseci, međutim problemi su ostali sa zakonodavnim alatima koje smo imali na raspolaganju omogućili smo sucima da budu slobodni, da djeluju neovisno. Imamo e, visoko sudsko vijeće koje je bilo predmetom reformi. Suci će biti neovisni čak i u odnosu na svoju hijerarhiju. Daću vam primjer. Danas sudac ne dobija predmet na automatski način. E, predsjednik tribunala mora odlučiti, on odlučuje kako će dodjeljivati predmete. Imamo suce koji sude u važnim predmetima i one koji ne rade na važnim predmetima zato što im njihova hirarhija ne želi ukazati povjerenje. Nećemo se žuriti, treba nam e, vrijeme da razradimo prijedlog zakona. Mi o svim predmetima, odnosno o svim prijedlozima zakona raspravljamo sa svima koji su relevantni dionici. Minareti. Moja vlastita ekipa me je kritizirala zato jer govorim nešto što je vrlo jednostavno. Meni je jednostavno neprihvatljivo okomiti se na minarete. Minareti, neki od njih su podignuti, dovršeni preko noći i to na nezakonit način. I ja kažem da čak i ako se radi o nelegalnoj građevini, ja je ne bih uništavala. I to su mi zamjerili. Međutim, dodala sam, u Gruziji ne postoji međuvjerski dijalog, što je čudno e, i loše za jednu tako multikonfesionalnu zemlju moramo ostvariti dijalog između države, između vlasti i vjerskih skupina i religija. Kada tog dijaloga nema, kada postoje tabuj, postoji također i rizik da se ponovi 17. svibnja. Rizik da se ponovi neugodna prošlost kad je riječ o vjerskim manjinama. Mi se trudimo nastojimo izbjeći vjerske incidente, ako ih se tako može nazvati, jer vjerski incidenti to nisu Gruzija. Gruzija to je tolerancija već stoljećima. Najavljena ostavka predsjednika vlade. Rekla sam da je to loš znak, loša novost za njegove suradnike, ali rekli smo isto tako da mu treba naša podrška i pomoć da može na miru otići i ostaviti dobru ostavštinu za sobom. Mislim na reforme koje smo započeli, te reforme nam omogućuju da mu kažemo da možete otići E, i ostaviti za sobom transparentnu vladu koja neće biti opterećena tolikom razinom korupcije kao prethodni i da se može reći da se civilno društvo počelo razvijati, iako e, ono treba još i tekakvu pomoć. Mi imamo tri, četiri velike nevladine organizacije to je sve. Građansko društvo treba biti još kritičnije, još snažnije i pomoći vladi, ne samo ovoj vladi, već i svim budućim e, vladama, da se dobro drže. Jer upravo to je bio naš problem u prošlosti e, vlada, uključujući i e, onu u kojoj je bio gospodin Merabišvili, nije znala kako se držati, kako se postaviti, kako biti odgovorna prema biračkom tijelu. Sporazum o podruživanju i hoćemo li nastaviti na tom putu? Naravno da hoćemo. Gruzija nije nikad skrenula s tog puta, niti jednog jedinog dana. Euroazijska unija za Gruziju je isključena. Gruzija, Gruzijci su rekli kakav je njihov izbor. Izbor je nepromjenjiv, ali izbor nije dovoljan. Potrebne su konkretne mjere i svi ministri u ovoj vladi, mi radimo na tome 24 sata dnevno praktički kako bi, e, kao što je rečeno malo prije, Vilnius bio uspjeh. Sastanak u Vilniusu mora biti uspješan za Gruziju kako bismo mi u idućih mjeseci mogli raditi na stavljanju potpisa na papir. E, mi moramo imati dovoljno vremena između sastanka u Vilniusu i potpisivanja sporazuma kako bismo mi, uključujući i moje ministarstvo, mogli staviti u pogon odgovarajuće propise e, i pravila što se ne može učiniti preko noći. Dakle, treba nam e, taj rok, to vrijeme i stoga apeliram na to da se to učini što je prije moguće. Nadam se da sam odgovorila na većinu pitanja. E, bojim se da sam možda neka pitanja preskočila, ali e, naravno spremna ću biti odgovoriti ukoliko mi se ponovo obratite. Hvala lijepa. Gospođo ministrice, doista vjerujem da smjer u kojem e, idete nam daje dobre šanse da zaista uspijemo sastanak u Vilniusu zaista bude uspješan. Mislim da idete u dobrom smjeru. Naravno, ja sam iz kluba zastupnika europskih eh, pučana, tako da eh, vrlo pažljivo promatramo što se događa sa kolegama iz naše eh, stranačke obitelji. nadam se da e, i ono što će iz Ukrajine biti podneseno Venecijanskoj komisiji će ići u istom smjeru kao ovo što ste nam vi sada predočili, dakle neovisno sudaca, a istovremeno e, da svatko ima pravo da njegov slučaj dođe pred neovisnog suca. Dakle, to je jedno od odlučujućih pitanja reforme pravosuđa i drago mi je da ste to jasno e, izrekli. Mislim da je to važan, važno i mislim da mogu reći u ime cijelog odbora za vanjske poslove da nam je drago što idete tim smjerom. Hvala vam lijepa. Da prelazimo na glasanje o jednoj preporuci koju je razradila gospođa Neitz Utebrok. Ako e, gospođa Neitz Utebrok nema ništa za reći, prelazimo na glasanje. E, stavak 1 koji je za, protiv, suzdržan. Mislim da je to usvojeno, ali provjerit ćemo elektronički. Zatvaram glasanje. To je usvojeno. Prelazimo na e, amandman 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržan? Sa istom većinom usvojeno. 3. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvojeno. 4. Tko je za? Protiv? Suzdržan? To je odbijeno. 5. Tko je za? Protiv? Suzdržan? također odbijeno. Šest, dakle amandman šest, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman sedam, tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Elektronički ćemo glasati o kompletnom dokumentu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Sa 20 jednom velikom većinom. E, dokument je usvojen. Hvala vam lijepa.